Start Dobro jutro, dame i gospoda, molimo vas sjedite. Počet ćemo sa drugim dijelom naše, našeg sjednice pod odbora SEDA. Prva točka na dnevnom redu je informacijsko ratovanje protiv zemalja istočnog partnerstva. I voljeli bi vam ovdje prezentirati slučaj Moldove i informacijski rad koji se tamo vodi. Imam tu čast i privilegiju ovdje pozdraviti naše paneliste. Prvo je gospođa Suzane Kifer, koja vam je dobro poznata i već je sudjelovala u različitim našim raspravama i kao i različitim našim dakle savjetovanjima i raspravama tijekom ovog mandata parlamenta u SEDEU. A gospođa Kifer je e, zadužena za komunikaciju u radnoj skupini East Trade.com u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. To su dakle strateške komunikacije, a ona je kao što smo već rekli glavna nadležna službenica za to. Zatim, naš sljedeći panelist je gospođa Natalija Morari, predsjednica udruge Medija Alternativa, moldovska novinarka, televizijska novinarka. Nadam se da sam Medija Alternativa dobro pročitala udrugu koju ona predsjeda. Ona će nam danas, e, tako kažemo, iz prve ruke predstaviti stanje u Moldovi što se tiče informacijskog ratovanja i na kraju, ali zato ni slučajno ništa manje važno, je gospodin Petro Makovej, e, predsjednik Moldovskog udruženja nezavisnog tiska. Dame i gospodo, tema o informacijsko ratovanje je tema o kojoj se raspravljalo zapravo na svim forumima koji su važni za vanjske odnose Evropske unije. To je tema o kojom se bavi vrlo intenzivno i potpredsjednica komisije, visoka predstavnica, a u zaključcima vijeća i u Europskom parlamentu su se također bavili vrlo na, intenzivno tom temom. U parlamentu mi znamo da se time bave najviše odbor AFET i pododbor SEDA, ali i drugi odbori. I sad bez e, zapravo daljnjeg odlaganja odmah dajem riječ gospođi Kifer, zatim gospođi Moralet i potom gospodinu Makoveju. Gospođo Kifer imate riječ. Hvala. Ovo je isto tako jedna velika čast za mene što vas mogu obavijestiti ukratko o utjecaju stranih medija u Moldovi kao i o aktivnostima naše specijalne radne skupine iz za Moldovu. Prvo bih vjerojatno trebala spomenuti da je tisuće 2015. osnovan taj odjel u Europskoj službi vanjsko djelovanje sa posebnim ciljem da se e, bavi, da tako kažemo, se reagira i bori se protiv ruskog informacijskog rata i rata lažnim informacijama koje vode. I tom prilikom je dakle unutar službe i naš tim i naš tim uspostavljen koji ima vrlo širok mandat djelovanja. Prvo da vam dam neke statističke podatke koji vam mogu pokazati posljedice e, ruskih informacija mm, u Moldavi i kako izgleda zapravo slika Evropske unije u percepcija Europe Evropske unije Moldavi zahvaljujući njihovoj njihovoj kompletnoj da kažemo aktivnosti i znamo isto tako da bez obzira na sve komisijne aktivnosti e, njihova percepcija se mijenja, ali zahvaljujući podacima koje imamo vidimo da možemo koliko izračunati kolika je zapravo minutaža i koliko se koriste ruski mediji i kako se to odražava konkretno na njihovu percepciju Europske unije. Kao što vidite, potrošači, da kažemo, korisnici tih ruskih informacija i ruskih novinskih izdanja i kanala imaju uglavnom Moldovi imaju vrlo slabo ili puno slabije mišljenje Europskoj uniji nego oni koji nisu redovni korisnici ruskih medija. Moldovski mediji su naime vrlo pozitivni u svom prikazivanju Europskoj uniji, vjerojatno vrlo čak i pozitivniji nego ljudi u samoj Europskoj uniji. I treba se prisjetiti da ni u jednoj drugoj zemlji istočnog partnerstva nismo vidjeli tako jak, jako djelovanje potrošnje ili korištenja europskih medija po percepciji Europske unije. Druge zemlje istočnog partnerstva kao što su Gruzija ili Ukrajina, kod njih je dakle gledanje, praćanje ruskih medija puno manje. Dakle, 61% svih ispitanika su u Moldovi rekli da gledaju i prate ruske medije. Kao što vidite, dakle, vrlo je visoko praćenje ruskih medija, njihovo korištenje, a posljedice po ugled Evropske unije doista nije pozitivno, nego je pače vrlo negativno. Nekoliko riječi bi rekla i o tome kakva je bila naša strategija. Mi smo radili, surađivali sa, od siječnja 2016. sa Republikom Moldovom i prvi korak u našoj strategiji je bio da povećamo komunikaciju i učinimo je učinkovitijom i to komunikaciju, odnosno naše priopćavanje, naše informiranje o Europskoj uniji i našim sustavima. Pokušavali smo uvesti učinkovitije mjere u punoj suradnji sa izaslanstvom i pokušavali smo zapravo našem gledalištu i našem audijenciju auditoriju učini zapravo sve informacije relevantnim, da shvate o čemu je riječ bolje, objektivnije i da im objasnimo vrlo transparentno što radimo i što želimo učiniti. I nije nam samo prioritet bio informacije gole o Europskoj uniji u Moldavi, nego da vidimo kompletno kako se to odražava. Naime, vidite, ako ste suočeni sa publikom koja vjeruje u ono što prihvaća izvijesti, onda je možda kad gledamo znanstveno čak i učinkovitije promatrati koje su posljedice nego ako gledate samo koje su posljedice vašeg neposrednog djelovanja. Naravno kad je riječ o politici, mi smo htjeli vrlo transparentno i široko reći koje su naše poruke i koja je bila ideja. Ali da vam kažem kako izgleda proces rada u Moldovi. Mi smo naše poruke, dakle kako su išle naše poruke o Europskoj uniji. Prva je bila recimo kampanja da se um, objasnimo u cijelosti našu kampanju u borbi protiv korupcije. Naime, vlasti u Moldovi smatraju da u Moldovi građanstvo i uglavnom podupire političare koji nisu baš slobodni ili nisu daleko od korupcije i mi smo naravno koji u vezi nogometnog prvenstva stali napravo na branik borbe protiv korupcije, digli ono da kažemo crvenu karticu i pozvali ljude da sudjeluju u tome i da se jasno izjašnjavaju što misle. Jer e, pitali smo onda i pitanja da li bi se recimo takve stvari koje se mogu tolerirati među prijateljima mogu isto tako pustiti kod ozbiljnih stvari kada ta korupcija prelazi sve mjere prijateljskog i onog što je dopušteno i prelazi u kazneno djelovanje kako bi to izgledalo pred sudovima kasnije. Zatim, sljedeća kampanja između listopada 2016. i siječnja 2017. je bila akcija gdje smo zajedno s ljudima iz delegacije našli ljude u Moldavi čiji je život izmijenjen zahvaljujući Europskoj uniji i dali smo kratke portrete njihovog života, to su bile dakle da kažemo neka vrst socijalnog reklama, što drugim u socijalne javne svrhe, prema tome to su bile besplatne, besplatno emitirani mali profili tih ljudi u okviru i ta kampanja je bila vrlo široka. Kasnije smo u kvantitativnoj analizi vidjeli da su se ispitanici e, svako toliko referirali na to, što znači da je odjek te kampanje bio poprilično velik jer je jako praćena. Za trenutno pripremamo kampanju o ugovoru o slobodnoj trgovini između Moldove i Europske unije. Mislim da kogod pozna ole političku scenu u Moldovi zna da je jako puno dezinformacija tamo prošireno i pušteno iz etera o samom tom trgovinskom ugovoru. Stoga smo vrlo meko počeli tu kampanju kako bi prikazali kolika je uopće opseg trgovine s Europskom unije, zatim kakav je porast te trgovine, a isto da pokažemo slučajeve vrlo uspješnih poduzeća koja iz Moldove izvoze na europsko tržište. Ta kampanja počinje za ozbiljno sljedećeg tjedna u nedjelju. Imamo jako puno struja u Moldovi kao i različitih i političkih stranaka i različitih poduzetnika i udruga i različitih drugih elemenata civilnog društva koji prate tu kampanju ako su se aktivno i zainteresirano usključili. Dakle, temelj svemu je zapravo želja za napretkom i boljitkom života moldovskog društva. Hvala vam, to je otprilike ukratko ono što mi radimo u našem odjelu za Stratkom. Hvala vam. Hvala gospođo Kifere, sada gospođa Morari ima riječ. Dobro jutro iz moje strane. Dozvolite da promijenim jezik jer moj engleski nije baš ali neću ga promijeniti, ali ispričavam se što nije najbolje. Dakle, kad gledamo Moldovu, ne možemo biti ni malo optimistični, zato što je to jedna teška situacija, izgubljen je kompletno slobodno tržište, ali ako imamo kompletan monopol tamo koji imamo nekih medija, onda su sve situacije moguće. Dakle, imamo monopolizaciju kompletnih medija i dominaciju ruskih medija na tom tržištu medijskom i to je jedan od glavnih razloga za zabrinjavanje, za brigu. I mogu vam sad reći znači da nije sad u pitanju samo ruski jezik koji dominira u Moldovi kao ni ruska tradicija i kultura. Ne, riječ je o monopolu kojeg ruski mediji na ruskom jeziku imaju tamo i dezinformacijama. I da vam kažem samo neke brojke. Otprilike 70% kompletnih televizijskih sadržaja u Moldovi koji se emitiraju dolazi sa ruskog tržišta. To je E, još uvijek puno jeftiniji sadržaj koji dolazi i koji se emitira u Moldovi, koji je vrlo popularan jer oni su navikli na ruske televizijske sadržaje već desetljećima. A zatim činjenica je da se, dakle, da se ti ruski programi ponovno emitiraju u Moldovi, to naj, provodi najviše, najveća medijska skupina koju vodi šef demokratske stranke i to je naravno u vezi sa ruskim predsjednikom Igorom Dodonom. On nije izravno vlasnik te medijske grupe, ali gospodin Fondolica koji je član njegove socijalističke stranke, socijaldemokratske, ujedno i vlasnik te grupe. Oni svaka tam e, kuća za sebe ima svoju vlastitu marketing i svoju vlastitu prodaju, ali zajednički oni kontroliraju i do 85% kompletnog oglašivačkog tržišta i dakle prostora oglašivača u Moldovi. Prema udruzi neovisnih novinara, to će vam reći kolega Makovej puno više o tome, Moldov, stanovništvo Moldove je upravo zaluđeno ruskim različitim eh, šovima i različitim emisijama koje se svakodnevno emitiraju i kroz koje se izravno i neizravno na različite načine posreduje jedna poruka kako je Rusija jedna žrtva zapravo Europske unije ili SAD-a, kako sve što se događa u Rusiji je dobro i kako se sve loše stvari koje se događaju u toj regiji zapravo su posljedice djelovanja ili NATO-a ili SAD-a ili Europske unije. Nadalje, to dovodi do toga da se degradira kompletno percepcija Europske unije, a Kremelj i Putin vođa su uvijek tamo prikazani prikazani direktno ili indirektno kao voditelji demokratskog slobodnog života u regiji. Nadalje, ruski kanali imaju zapravo najveću gledalac, najviše gledalaca u Rusiji i na prvom kanalu zapravo njihove takozvane javne stran, televizije mi imamo najagresivniju prorusku kampanju koja se provodi. Recimo, vi imate već ujutro, njihovi istaknuti političari koji su proruski, vam ujutro govore o kvalitetama ruskih, ruskog društva, ruskog političkog ustroja, a popodne, dakle kompletne vijesti koje ide cijeli informativni program je zapravo proruski, a popodne onda ide na umanjenje i narušavanje Europske unije. Ali da vam kažem jedan primjer jednostavno. Imamo dvije medijske skupine koje Igor Dodon preko svojih ljudi kontrolira, šire različite dezinformacije o sirijskim izbjeglicama u ovim kompanjama. I recimo zadnjih dva tjedna su svi Moldavci bili jako zabrinuti zbog mogućnosti velike invazije sirijskih izbjeglica u sam Moldovu. Tako da recimo na taj način sve što su gospodin Pohotnik i gospodin Dodon kontrolirali su svakodnevno po, zapravo te strahove u stanovništvu pojačavali, a time su doveli, nas pogotovo u predizborno vrijeme, do kompletne promjene javnog mijenja u svoju korist. Naravno, to vam je jedan mali primjer kako se pripremaju za izbore, ali kad pogledate sve izvješća koje su neovisni mediji pripremili i njihov, vidjet ćete da je ta razina propagande koja se vodi protiv Europe i proruska neizmjerna. Naravno, to se direktno stiže iz Rusije i radi se po napucima Rusije kako takvu propagandu voditi. Neki puta je vrlo teško i vrlo često teško je zapravo razlikovati što je došlo direktno iz Rusije kao njihov naputak za vođenje kampanja, a što dolazi interno iz Moldove iz njihovih različitih struja. I kako bi recimo u svim tim uvjetima dezinformacija, fake newsa, dakle lažnih vijesti i svega ostalog uopće mogla preživjeti nekakvo neovisno informiranje ili novinarstvo u Moldovi kad oni nemaju čak ni 15% udjela u tržištu. E, ruski sadržaji dolaze sa jednog tržišta Rusije koje je ogromno tržište od puno milijardi vrijednosti naravno imaju vrlo jake instrumente i onda ste, ako ste zapravo u, medijskoj grupi koja je proruska, onda ste dio te velike igre, imate sve zajam garantirano, imate čak i izravnu financijsku pomoć iz Rusije. Taj politički kartel koji se sada razvio na, političkoj sceni Moldove između gospodina Dodona, dakle njihovog premijera i gospodina ovog vlasnika je vrlo, vrlo ustaljeno ali u svakom slučaju je to jedan kartel koji se bavi krivim informiranjem, dezinformiranjem i manipulacijama. I imam nadalje još loših vijesti. Neke puta je imate recimo najveće kuće koje se bave oglašivanjem i koje kontroliraju 65% pod kompletnog tržišta oglašivača i oni su u stanju davati i do 80% popusta svima koji oglašavaju ako se isključivo oglašivaju i oglašavaju preko grupe medijske u kojoj radi gospodin Pohotnik. Dakle, to je najsigurniji način kako ćete neovisne televizijske ili ostale kanale, radijske i ostale ubiti, ako im dajete 80% popusta svim oglašivačima za pojavljivanje u javnosti i za kupnju tog oglašivačkog prostora. Prema tome, privreda i sama poduzeća, ekonomija u Moldovi, onda ih nije opće briga za politiku, nego da dobiju što više prostora po jeftinijoj cijeni da bi prodali svoje proizvode, to je jasno. Prema tome, jedan milijun eura koliko imaju recimo koliko je tržište ukupno za oglašivanje neovisnih ovih 15% neovisnog tržišta u Moldavi je ništa. Prema tome što možemo učiniti? vi možete govoriti do vijeka o promjeni zakona koji biste trebali u Moldavi promijeniti, međutim to neće ništa pomoći. Ali da vam dam jedan konkretan primjer. Prije dvije godine televizijski kanal za koji sam ja radila, neovisni, je donio jednu vrlo važnu odluku. To je bilo razdoblje Ukrajinskog rata. I odlučili smo kompletno promijeniti blokove vijesti koje su dolazile iz Rusije ili su rađeni po njihovom formatu i krenuti na vlastitu proizvodnju vijesti. Šta se dogodilo? Izgubili smo kompletno gledalište, izgubili smo naime kompletno sve e, oglase, oglašivanje, nije bilo nikakvih više reklama i nakon toga smo zapravo e, morali od pristupiti medijskoj skupini Gorododonu, jer nismo bez njih mogli. S druge strane imate recimo službenu borbu, jednu koja se vodi na oko protiv ruske propagande i ruskih, ruskih programa, ali to je samo zapravo jedna površinska priča jer de facto se ruska propaganda i dalje nastavlja i to zapravo po njihovom modelu se kompletan medijski program odvija uključujući oglašivanje što je najvažnije. I što se događa recimo? Propadaju svi neovisni mediji u Moldavi uključujući i naš televizijski kanal ali televizije su najjači mediji u Moldovi. 80% ljudi u Moldovi koristi televiziju kao svoj primarni izvor informacija. Mm, televizije su naravno puno skuplje u održavanju i vođenju i emitiranju proizvodnje, emitiranju programa i od online medija i od novina i od svih ostalih medija. Mi naravno imamo i mlade generacije koje se koriste online medijima, ali još uvijek e, nadmoćna većina stanovništva je vezana za televizijske kanale, za njihove informativni i za njihove blokove vijesti. Objekt ako želimo da se moldavsko društvo objektivno informira, da ne bude manipulirano geopolitičkim diskursom koji tu dominira, onda se ne možemo brinuti samo što se događa u medijskom i biti zabrinuti zbog onog što se događa na medijskom tržištu Moldove, nego moramo djelovati. Hvala vam. Dajem riječ Hvala dragi kolege. Hvala vam na mogućnosti da vam predstavim situaciju u moldavskim medijima, naročito vezano uz propagandu i informacijsko ratovanje. Ja ću nastaviti na rumunskom jeziku svoje izlaganje. We have translation, yes? Ja. E, domnilor, atunci când vorbim despre Republica Moldova, trebuie kada govorimo o Moldovi moramo imati na umu čitav niz čimbenika koji su jezične prirode, povezani su sa zemljopisom i tako dalje. Kada ih sve zajedno analiziramo, vidimo da je moja zemlja neupitno pod sajem Ruske federacije. Riječ je o bivšoj Sovjetskoj republici i više od 70 godina je bila izložena procesu denacionalizacije je nešto što se događalo i putem nagovaranja tamošnjeg naroda da ima slavenske korijene. To je bilo pravo bombardiranje informacijama tijekom e, sovjetske vladavine. Istovremeno je uvedeni koncept moldavskog jezika uz korištenje čirilice. To je izmišljen jezik, zato što su moldavski i rumunski jezik jedan te isti jezik. Riječ je o Riječ je o širenju lažnih informacija, to se događalo često tijekom sovjetske vladavine. Nažalost, ta formulacija se još uvijek nalazi u Ustavu moje zemlje i jedna tema kojom se često bavi naš predsjednik. Jednom kada je on stupio na vlast, prva stvar koju je učinio bio je, bilo je promijeniti naziv jezika na svojoj web stranici iz rumunjskog u moldavski. Moldavija je proglasila svoju neovisnost 1991. To je dovelo do rata u Pridnjestrovlje, tu se uključila u rat i Ruska federacija i nakon 26 godina ta regija i dalje nije pod kontrolom moldavskih vlasti. Vrlo često se ta regija koristi za destabilizaciju e, Moldove. Tu vidimo izravan i neizravan utjecaj Ruske federacije, te je tu također važno naglasiti negativno djelovanje proruskih lokalnih političara. Možemo reći da je utjecaj Rusije danas u Moldovi izuzetno jak. To se događa kroz različite kanale. Između ostalog i uskorištenje medija u te svrhe. Međutim, ove snage djeluju i putem našeg predsjednika. Na posljednjim predsjedničkim izborima Igor Dodon, proruski kandidat koji želi poništenje svih ugovora sa Europskom unijom, koji želi blokirati suradnju e, Moldove s NATO-om, koji želi spriječiti da se moja zemlja e, pridruži Europskoj uniji, je pobjedio na izborima. I to zahvaljujući djelovanju proruskog tiska koji je širio lažne vijesti, najpoznatija je ona o tisućama Sirijaca koji, koji bi stigli u Moldovu da je pobjedio proevropski kandidat. ukoliko e, se netko želi informirati, mogao je doći do istinitih podataka, ali nažalost ovakve vijeste su utjecale na javno mnjenje koje ima, jer javno mnjenje odnosno građani imaju veliko povjerenje u medije. Jednako je sa televizijom, kao što je istaknula gospođa Morari, no neki kanali su pod izravnim utjecajem političara i oni su doprinijeli e, širenju ovih e, lažnih vijesti i zbog toga nisu pretrpjeli nikakve kazne. Vijeće za koordinaciju audiovizualnih medija, riječ je o nadležnom tijelu za ova pitanja. Ono je odredilo neke sankcije, međutim nikad nije došlo do povlačenja E, lažnih vijesti. Ruski utjecaj također prolazi i putem brojnih ruskih kanala koje prenose lokalne moldovske televizije. I ovi kanali ne poštuju naše zakone i njima se ne bavi ovo malo čas spomenuto vijeće. Tu vidimo širenje proruske propagande. Ja ću se uskoro pozabaviti njihovim radom u ovom, u izlaganju. Međutim, ono što želim istaknuti je da su mediji jedan od glavnih kanala utjecaja, ali tu je i djelovanje crkve. Imamo, dakle, djelovanje svećenika iz Besarabije. Imamo situaciju da ruska dakle pravoslavna crkva koja djeluje u Moldovi također da se uključila u ovu prorusku propagandu. Unatrag deset e, godina upravo elementi iz crkve su podržavali dakle proruske kandidate. Riječ je i o djelovanju, o podršci dakle bivšim komunističkim e, strankama. i trenutno se i sam predsjednik e, države naziva da dakle, jedinim braniteljem kršćanskih vrijednosti. Međutim, i pripadnici crkve su također širili e, lažne vijesti, bavili se propagandom, htjeli narušiti kredibilitet proruskog kandidata na izborima. To smo vidjeli 2016. Ustavni sud je e, tražio parlamenta da se izmjeni zakon kako bi se vidjelo tko je, da, kako bi se utvrdilo da oni koji su uključeni na bilo koji način u crkveni život da ne mogu sudjelovati na izborima. Međutim, parlament nije reagirao na te, na te zahtjeve Ustavnog suda i u skladu s našim zakonima ima zato tri mjeseca. Potom vidimo djelovanje proruskih agenata na društvenim medijima, ali i na tradicionalnim medijima poput web portala Sputnik. Riječ je o svojevrsnoj e, agenciji za tisak koja distribuira svoj sadržaj lokalnim medijima koji ne bi u suprotnosti mogli proizvoditi sami te vijesti. Vijeće za koordinaciju audiovizualnih medija također ovdje ne intervenira iako bi trebalo, ne, ne upliče se u rad ovih lokalnih medija i ne, pro, i ne izriče im sankcije. Prošlog tjedna je, je udruženje kojem pripadam kritiziralo redistribuciju ruskih kanala putem lokalnih medija u Moldovi Dakle, postoji čitav niz televizijskih kanala koji su svojevrsni e, glasnogovornici ruske propagande i poruke koje se na taj način prenose poručuju da sve ono što ne funkcionira u Moldovi, da je krivica SAD-a, NATO-a i Europske unije, a da je Rusija zaštitnica moderne civilizacije koja pokušava spasiti svijet od američke dominacije. I ja ovdje sada ne izmišljam stvari, ja jednostavno citiram ono što sam čuo e, kada sam gledao ove televizijske emisije. I veli se da se Rusiju dovoljno ne cijeni, ne priznaje se ono što radi i tako dalje. Govori se da Rusija ima izuzetnu ulogu, da je izuzetna uloga njezinog lidera Vladimira Putina koji je zaštitnik svijeta pred terorizmom, jedan od dakle zaštitnika e, kršćanstva, da je u Europskoj uniji na dijelu prava moralna degradacija, da NATO uzrokuje destabilizaciju i ratne sukobe i tako dalje. Većinu ovih e, propagandnih poruka ruskih e, televizija možemo karakterizirati kao rat protiv Ukrajine. Ona je u centru njihovog interesa, jako ih zanima tamošnja situacija, više nego situacija u Moldovi. Ukrajina je tema brojnih e, šovova, brojnih emisija koji su izuzetno pristrani. Govori se da ta zemlja uskoro neće postojati, da se prema Ukrajincima u Europi postupa kao građanima drugog reda. Ja sam vidio e, neke slike koje je objavio RTV. Sam vidio mlade, dakle blizu jedne znamenitosti ovdje u Briselu, koji su u jednoj ruci imali čašu, iz jedne fontane su uzimali vodu, potom su tu vodu pili i voditelj te televizijske emisije rekao evo ovako se postupa prema Ukrajincima u Europi. Dakle, evo, oni tu piju vodu iz fontana, nečistu vodu i tako dalje. Dakle, to je sve dio propagande o kojoj govorimo. U još jednoj emisiji na istom kanalu tvrdilo se da Evropljani žele promijeniti mentalitet djece i mentalitet djece u Ukrajini na način da stavljaju prodaju igračke koje prikazuju dakle muške i ženske spolne organe i tako dalje navode se ti čudni primjeri kako bi se isticalo da se nešto čudno događa u zapadnoj Europi, a da se u Ruskoj federaciji događaju e, krasne, lijepe stvari. To su poruke koje se neprestano šalju, koje se ponavljaju. Međutim, na dijelu vidimo različite tehnike manipulacije. Dakle, zagovara se samostalno jedna te ista strana, šire se E, lažne poruke, imamo razne subliminalne poruke i tu bih vam dao nekoliko primjera. Tijekom jedne emisije na kojoj se povela rasprava, U studiju su u pozadini prikazane poruke koje nisu imale nikakve veze sa temom rasprave, već su to bile subliminalne poruke kojima se tvrdilo da su Ukrajinci teroristi, da je ta zemlja leglo terorizma. Dakle, putem ovih, e, to, to se isticalo putem ovih poruka koje su prolazile ekranom. Potom se koriste animacije, karikature u kojima se u negativnom svjetlu prikazuju evropski lideri i ukrajinski lideri. Neki mediji su financirani izravno od ruske strane i prikazuju, odnosno šalju poruke da je Evropska unija pred raspadom, da NATO priprema nuklearni rat e, protiv e, Rusije, te da će se usred tog rata naći i Moldova, da će završiti poput e, Ukrajine ukoliko se njezini politički lideri ne okrenu ka Rusiji. Nadalje, da će pristupanje Moldove Europskoj uniji donijeti vrlo malo koristi za njene građane. Zapad ne može riješiti probleme Moldove, to može samo Rusija. To su samo neke od poruka koje smo vidjeli. Potom je tu širenje e, lažnih e, vijesti, dakle da Moldova više ne može slaviti 9. svibnja kao dan pobjede. Pokušava se na umjetan način suprotstaviti dakle ruske vrijednosti i e, praznike u odnos sa onim zapadnim, na, na, svakakve, na načine se blate oporbeni političari, smatraju se naivčinama oni koji vjeruju u moldovsku integraciju u Europsku uniju. Osobe se dijele na dobre i na loše. Dobri su oni koji su e, pro, e, koji se zalažu za ruski utjecaj, a loši su oni koji žele vidjeti Moldovu u Europi. Pozivaju se tu razni stručnjaci u emisije, dakle koji zagovaraju uglavnom proruska stajališta, koju se pozove da bi im se suprotstavio, biva izložen uvredama. U svakom slučaju on se ne može do kraja izraziti. Osim toga bira se tko će se pojaviti u publici i biraju se na način koji nema nikakve veze sa slobodnim novinarstvom. Kao što vidite, situacija u mojoj zemlji je poprilično zabrinjavajuća. Postoji web stranica jednih novina koju ja nazivam Pravdom u Moldovi. Ona je nedavno objavila članak da tko govori ruski u mojoj zemlji, da je prepušten sam sebi, da ne može doći do ljekova. To je neistina, to je laž poput brojnih drugih laži kojima se tvrdi da e, se ruska manjina u Moldovi diskriminira. Ovo i drugi slični problemi pokazuju da dezinformacije, propaganda, lažne vijesti putem televizija, putem e, tiska, društvenih medija, pokazuju da ovaj utjecaj sve jači i jači i da je situacija jako loša. U ovom trenutku, nažalost, u Moldovi ne postoji strategija kojom bismo zaštitili informacije, odnosno ne postoje mjere o zaštiti informacije. Vlasti će trebati revidirati zakonske propise u tom smislu. Kao što je Natalija Morari istaknula, e, neke od, neki od ljudi koji su na vrlo važnim dužnostima u Moldovi utječu novcem, utječu svojim politikama i na širenje informacija. I zato je vrlo važno da Europska unija nastavi vršiti pritisak na vlasti, te da uvjetuje financijsku i gospodarsku pomoć postizanjem konkretnih rezultata. to se, to mora obuhvatiti i područje novinarstva. Moldova treba provesti čitav niz reformi. Od izuzetne važnosti je da vlada u Kišinau e, provede reforme u e, sektoru informacija kako bi došlo do smanjenja utjecaja vanjske propagande, ali i unutarnje propagande o kojoj je govorila gospođa Morari. Ja ću ovdje zaključiti i rado ću odgovoriti na vaša pitanja ukoliko ih bude. Hvala vam lijepa. Otvaram sada raspravu. Najprije dajem riječ gospodinu Galeru. Zaista se moram ispričati jer sam jutro zakasnio na početak sastanka i nisam čuo početak izlaganja, ali možda ću moći to pročitati kasnije. E, možemo dobiti nešto napismeno. Naime, moram reći da je parlament sada jako puno radi i na izradi proračuna za sljedeću godinu i radimo na strateškoj komunikaciji. Moram reći da u različitim državama članicama imamo različite e, službe i organizacije koje se bave e, politikom dezinformiranja. U kojoj mjeri je moguće dijeliti informacije? Mi ponekad e, koristimo metaforu silosa gdje je svaki silos zaseban, a međusobno nisu povezani druge strane pak u Kremlju imaju jednu jedinstvenu strategiju usmjerenu prema svima nama. Dakle, pitam e, je li moguće da se međusobno bolje povežu oni koji se bave tim pitanjima. Hvala, gospodin Frunzulika ima riječ. Hvala lijepa. E, dragi kolege, dame i gospodo, htio bih se za početak E, zahvaliti našim e, gostima. I e, možda malo još više gospodinu Makoveju koji je dobro opisao ono što se dogodilo u Moldovi. Republika Moldova, kao i njezini građani, kao što znate, tradicijom i baštinom su dio europske tradicije, su dio jugoistočne Europe i morali bi se ponovno vratiti tom području. Promotrimo li situaciju u Republici Moldovi, moramo se uvijek pitati e, hoće li se ona usmjeriti zapadno ka Europskoj uniji ili se okrenuti na istoku i Rusiji. Međutim, to je stvar političke volje, ali je stvar i sigurnosti sa Europsku uniju. A tu se možemo sagledati i sa ekonomske i socijalne strane. Svi dobro znamo što Rusija radi. To je se ovdje dobro objasnilo oni u potpunosti nadziru medije u Moldovi. Taj hibridni rat koji je izumila Rusija je nešto na što ne možemo odgovoriti na ispravan način. Jer postoji e, politika intoksikacije, dakle podriva se Europska unija, želi se destabilizirati pojedine države, naročito tamo gdje oni imaju posebne interese u bivšim e, državama Sovjetskog bloka, ali isto tako i šire u južnoistočnoj Europi. I što se može napraviti? Jer u konačnici e, Europska unija, uključujući i Rumunjsku koja je susjedna zemlja Moldavi, i s kojom dijelimo jako puno toga kroz povijest. Mi e, dugujemo e, novac e, Moldovi i novac dajemo vladi, a ne znamo kamo taj novac ide. A trebali bismo taj novac dati stanovnicima Moldove. Jer u osnovi Možemo to usporediti sa situacijom i u Ukrajini i u baltičkim zemljama. Morali bismo se usmjeriti na ljude, zato što ako građani Moldove shvate da će im e, biti bolje, da će im život biti bolji, svrstaju li se uz zapadnu Europu, tu će pobjediti onda E, europske vrijednosti, demokracija, tržišno gospodarstvo, pravna država, razdvajanje e, pojedinih aspekata vlasti i tako dalje. Dame i gospodo, što radimo u odnosu prema Rusiji? moramo biti svjesni da Rusija slijedi svoje interese. Mi se moramo pitati a koji su i naši interesi, interesi zemalja Europske unije. Interes bi bio da e, Moldova jednog dana, ako bude moguće, postane dijelom Europske unije, jer njihov je prostor, europski prostor. Oni ne trebaju ništa, nemaju ništa sa eh, e, Azijom i oni su e, govore romanskim jezikom, oni su romanski narod. A eh, Rusi koji su se nastanili u Moldovi su oni koji su podstakli da se tamo nastane kako bi se izmijenila etnička slika Moldove. Jer ako pogledate e, podatke i e, koliko je e, ljudi živjelo u tom dijelu Moldove vidimo da je još u doba carske Rusije tamo e, bilo e, e, moldovsko stanovništvo. Zašto nije stupio na snagu inače sporazum o slobodnoj trgovini s Ukrajinom? To zapravo daje argumente Rusiji. A cilj bi ovdje bio da se poboljša život građana Moldove. Europska unija daje pomoć e, mnogim manje razvijenim dijelovima Europe. E, Moldovi moramo dati više. Moramo dati više e, stipendija za školovanje Moldavaca jer u osnovi ovdje se radi o zajedničkim vrijednostima, o zajedničkom prostoru sigurnosti, stabilnosti i mira i o zajedničkoj budućnosti, o europskoj budućnosti. Hvala. Ovo, prostite, moram izaći sa sastanka u 10 sati, se moram e, pozabaviti e, skupinom e, gostiju i isto tako imam dalje sastanak, ali bih vrlo rado ostao na ovom sastanku. Hvala lijepa i naravno ovaj e, vi e, ćete ovo moći kasnije pogledati putem interneta kao i obično. Gospodin Ostrovici još ima riječ. Hvala lijepa. E, hvala našim gostima na njihovim izlaganjima. po e, svaku cijenu moramo izbjeći da ovu situaciju opišemo jednostrano. Naime, u 10 sati odbor za međunarodnu trgovinu će glasati o tome hoće li se izvojiti sredstva za Moldovu. I odjedanput se sve gleda kroz prizmu novca. Ako se novac plati, Moldova će se spasiti. To je apsolutno kriv. Ako pogledamo što se kaže o mikrofinancijskoj pomoći, ako mi kažemo da će samo novac e, spasiti Moldovu, onda smo u krivu. Jer E, te e, makrofinancijski podaci zapravo ne govore gotovo ništa. Ta pošast koju ste opisali, ta e, bolest, a to je da je u Moldovi gotovo u potpunosti nestalo novinarstvo. I to je počeo taj proces već davno. E, monopolizacija medija je tu prisutna i velika podijeljenost. Jedni su protiv, drugi su za. Nema objektivnosti i previše se stvari bojaju ružđastom bojom. Nema dovoljno bijelog ili crnom e, i ništa se ne opisuje na pravi način niti boji pravim bojama. Budemo li dakle govorili isključivo o makrofinancijskoj pomoći, e, to znači da ne znamo zašto je do te pošasti došlo u Moldaviji. Ali ne radi se samo o Moldovi ili moldovskim političari. Uvijek smo nekako govorili kako bismo trebali e, podržati proeuropske stranke. A e, provedba e, praktičnih aspekata je zapravo rezultirala sadašnjom situacijom. Što više budemo tako postupali, E to ćemo više zaglibiti u blato u toj zemlji. Stvari se trebaju pojednostavniti i e, ne smijemo e, tako sagledavati političku situaciju za ili protiv koalicije. Ovo je vjerojatno pravi trenutak za takve odluke u Moldovi. Moldavci su prošli i kroz rusifikaciju, sovjetizaciju, ponovno kroz rusifikaciju. Dolaze zapravo e, do društva koje je kako pod nadzorom. Žao mi da to moram reći, ali moramo govoriti otvoreno. Dakle, u tom društvu govori se o vrijednostima i o novcu. Neki političari o tome govore na dosta elegantan način, međutim žao mi je, ne vidim e, kako će se ta situacija razriješiti ne budemo li tome pristupili itekako ozbiljno. Pojednostavljenje toliko stvari koje zaista postoje, toliko problema koje postoje u kojima se mora e, razgovarati e, dovodi do društvo u kojem se ne raziru prava rješenja. To je zasljepljeno društvo. Moramo e, odluke o Moldovi donijeti na temelju konsenzusa. Društvo ih treba predvoditi, a ne politika te promjene. Možda bi se na taj način mogao stvarno dobro novinarstvo vratiti u Moldovu. E, Htio bih da nam naša gošta nešto više kaže o nacionalnoj e, televizijskoj novinskoj kući. Da vidimo e, kakav je izvor financija. Možete li nam reći nešto više i o stavu parlamenta o svim temama o kojima raspravljate? Da li političari jednom kada se ozbiljno e, pozabave pitanjima u Moldovi da li treba shvatiti da je situacija zaista tako loša pa da se može svesti na to da će mikroekonomsko spašavanje tako djelovati da će to biti pogubno za društvo u Moldovi. Hvala lijepa gospodin Schaffhauser ima riječ. Ja želim čestitati kolegi Austrovicijusu, što ne radim često, na ovome što je rekao. Gospođo predsjednice, vrlo često birate goste e, gdje e, na način koji nije tako iznijansiran. Ali, eto, e, Dodon je proruski orijentiran, E, Pavel Filip je vezan za e, vodeću oligarhiju. Dakle, to je vrlo složena politička igra, nije jednostavna i ne može se pojednostavniti na podjelu između onih koji su za, odnosno protiv Rusa, za, odnosno protiv Europe. Zato što je tu povijesno i kulturno nasljeđe vrlo složeno. Dakle, moramo shvatiti nešto što je zapravo složeno i ne to pretjerano pojednostavnjivati. Drugo, to je ključna zemlja koja je baš kao i Ukrajina nekako usred e, opozicije između istoka i zapada moramo se zapitati na koji način možemo pomiriti suprotnosti u zajedničkom projektu. I ne smijemo Europu i europske instituciju staviti samo uz jednu stranu. Europa je neovisna, ona nije niti s Rusima, niti s Amerikancima. Naš je interes da u Europi vlada mir. Moldova je dakle vrlo bitna zemlja. S obzirom na takove igre i s obzirom na važnost Moldove, moramo biti svjesni poteškoća e, kada govorimo o medijima. Podsjećam vas da je cijeli medijski kartel bio protiv e, Trumpa. U Francuskoj sav je medijski kartel protiv Marine Le Pen a nas često prikazuju kao zemljom koja je zaista uzor po pitanju medija. Ali e, tu e, u toj zemlji su e, mediji na takav način napravljeni da mi moramo, da se protiv toga mora boriti. Ali nije tu samo stvar manipulacije. Radi se i o određenoj vrsti medijske sociologije koja je sasvim specifična. Pogledajmo i što je bilo s našim novcem. 4 milijarde su do dane u Moldovi, od toga e, je 2 milijarde završilo u krivom džepu. E, slažem se s kolegom koji je upravo otišao sa sastanka, to je <clears throat> da se novac ne treba davati za njihov proračun, već za konkretne projekte. To je način da se pokaže čemu služi Europa. E, trebamo se usmjeriti prema stanovnicima i to ne samo u Moldovi, već općenito. Europska bi se politika u takvoj vrsti e, pomoći trebala usmjeriti ka građanima. Jer naš cilj i naša e, svrha ne bi smjela biti ta gdje se jedni suprotstavljaju drugima, već da radimo na pomirbi kultura i civilizacija. Hvala. Hvala vama, gospodin Kelem ima riječ. Evo, samo ću dodati e, da na račun prethodnog govornika da su situacija ponekada vrlo jednostavna, a predstaviti kao složene e, jest e, izbjegavati da se definira što je dobro, a što je zlo. Što se tiče ruskog e, interesa, znamo da ruski novac već nekoliko godina ide u gospođi Marine Le Pen. Međutim, e, moram reći da su me e, se jako dojmila izlaganje e, gospođe Morari i gospodinu Makoveju. Više desetljeća živio sam u okupiranoj Estoniji i morao sam se nositi s informacijama i dezinformacijama. U ona vremena bilo je puno lakše razlučiti jedno od drugog. Međutim, sada mi se čini to puno složenije jer postoji jedan ogroman e, zid e, dezinformacija, krivih informacija i ljudi nekako su jako se ukopali u vlastitu prošlost. E, Moldova mora izabrati i odlučiti se ili za modernu Europu ili za sovjetsku prošlost. To je vrlo teško, ali vaša je poruka teška. Mi s ovog mjesta ne svačamo u koliko je mjeri teško promijeniti način na koji ljudi misle. Niti e, koliko je složena ta propaganda i u kolikoj mjeri se temelji na e, prljavim eh, igrama na kratkoročnim ekonomskim interesima i tako dalje. Međutim, što mi moramo napraviti? Moramo Moldovi dati jasnu europsku perspektivu. Jako su nam smo okljevali, jako smo dvosmisleni, nikako da pošaljemo jasnu poruku Moldovi da ima europsku perspektivu. Naravno, moramo postaviti i uvjete, ali moramo eh, poslati onu glavnu poruku i reći željeli bismo da za određen broj godina vi budete eh, jedni od nas. No, sada je pitanje kako zaista podržati neovisne medije. Gospođa Kifer je govorila o tome. Mogu bi pitati, emitira li Euronews na rumunjskom? Ne. A što je s pokrivenošću interneta? I isto tako zanima me kako se u Moldovi odnose prema sovjetskoj prošlosti, prema nedavnoj prošlosti. Mislim da je to vrlo bitno jer to je problem s kojima se svi mi iz postsovjetskih zemalja moramo suočiti s tim e, dijelom nedavne prošlosti i totalitarnim režimom. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kelan. Hvala vam posebno na ovom zadnjem dijelu vaše intervencije. Tu se u cijelosti s vama slažem. A sada gospodine naravno, prije nego što vama dam riječ, želim samo obavijestiti gospodinu Schaffhausenu da imate maksimalno pola minuta za odgovor i molim vas dobro se pripremite jer ću vas morati isključiti ako budete duži. Hvala lijepo. Gospodin Bostinar sad. Pola minute za vas gospodine Schaffhauser. A sada gospodin Bostinaru prvo. Dakle, na iznenađenje mojih kolega i takozvanih nekih e, stručnjaka, ja bih isto govorio istim jezikom kao i gospodin Makovej Dakle, bez obzira na činjenicu da su rumunjske i moldavski jezici gotovo identični, ali ne želim sad ulaziti dublje u tu stvar. Ja ću sad svakom slučaju preći na svoje materinje i to na rumunjske. Hvala vam na ovim prezentacijama koje ste nam iznijeli. Tu ste zapravo potvrdili stanje stvari koje smo već nam bilo poznato. Dakle, Moldava i druge države koje su nekad pripadale Sovjetskom imperiju postale su zapravo jednim ratištem za vrlo brutalne geopolitičke sukobe. I to smo već imali u Gruziji, u Moldovi, u Ukrajini, gotovo u cijeloj toj regiji. I to ne zato što bi Zapad bio agresivan sam po sebi, po svojoj prirodi, nego zato što Putinova Rusija želi jednostavno nanovo oblikovati čitav taj prostor. Prema tome propaganda se koristi kao dio hibridnog ratovanja i to je ono najsigurniji instrument u tom prostoru. Možda ne znate, u Kišinjevu postoji jedan coffee shop koji, je, koji se zove propaganda, dakle jedan kafić koji je najpoznatiji u gradu i zove se propaganda. Dakle sama stvar vam je po sebi već tu vrlo jasna. I da kažemo da je to već jasno jedan, još jedan od glasnogovornika ruskih pozicija. Ali sad imam dva pitanja koje sam željela postaviti. Jedno o Stratkom, a drugo u vezi nas Evropske unije. Dakle, što mislite, što bi trebala Evropska unija učiniti kako bi partnerskim zemljama u istočnom partnerstvu pomogla i pobrinula se za to da se nešto učini protiv, protiv te vrlo agresivne, vrlo korozivne propagande koja se ne širi samo u moldavi nego i cijeloj regiji. A mislim pritom još nešto i šire. SAD, Francuska, Njemačka recimo, ako su tamo već zabrinuti zbog e, umješavanja, involviranja Rusije, zbog mehanizama pomoću kojih Rusija može intervenirati kako ih je daleko razvila, onda možete li zamisliti koliko su slabi u tom bivšem sovjetskom prostoru u tim državama pred ruskim napadima i ruskom agresivnim medijskim kampanjima. Prema tome šta mi tu još uopće možemo učiniti? I onda nešto u vezi sa tim pomo paketima pomoći. Ne bismo li, to se pitam, trebali pomoći tim državama da izgrade vlastite kapacitete u borbi protiv takve propagande i u tom hibridnom ratovanju. Ako se to promijeni, ako se taj rat prošire izvan te regije, izvan tog prostora, onda znači sljedeća na redu je Evropska unija. Tu nemamo limesa. Tu nemamo zapravo onih limesa granica prema klasičnoj predođbi e, Rimskog carstva. To zapravo prelazi sve granica. Mnoge stvari to još i potvrđuju. Da se da borba u informacijama, da se taj hibridni rat širi. I zato je vrlo važno da Evropska unija da vrlo konkretnu pomoć i potporu tim zemljama Ustavni sud Republike Moldave je donio odluku, dakle odlučio da Pridnjestrovlje postane jedna neutralna država, neutralno područje. I onda je pitanje naravno pravo njihovo da im pomognu i vojnim sredstvima da sačuvaju svoju neutralnost. To je bila vrlo zapravo jedna hrabra odluka koju treba isto poduprijeti. Ali gospodine Boštinaru, kaže predsjedavajuća, ovo je zapravo bilo krivo interpretacija Možete li nam to još jedan puta reći ovaj dio na engleskom o pridnjestrovlju zato što, dobro, ja ću to vrlo rado učiniti na engleskom. Dakle, Ustavni sud Republike Moldove je odlučio da je zemlja, iako neutralna, ima pravo sudjelovati u vojnom savezu kako bi zaštitila teritorijalni integritet i suverenost koje su okupirani. Drugim riječima, Pridnjestrovlje se od strane međunarodnog prava smatra okupiranim teritorijem jedne suverene države. To je njen status prema međunarodnom pravu i to je vrlo, vrlo bitno jer je bitno da je Ustavni sud imao hrabrosti donijeti odluku o tako važnoj temi. A druga stvar, prošlog tjedna je Ured glavnog javnog tužitelja e, Moldove odlučio da institucionalno surađuje sa FBI-em kako bi se pozabavili problemima E, korupcije, organiziranog kriminaliteta i posebno korupcije na najvišim razinama države i državnih institucija. Imajući na umu kako je ta država zaista siromašna, slaba vrlo često uglavnom, a suočava se s jednom ogromnom mašinerijom korupcije koja je barem dijelom povezana sa mafijom, dakle sa organiziranim kriminalom i to ne samo ruskim prvenstveno, ali ne samo ruskim da budemo skroz otvoreni i iskreni, ali koji sežu do samih najviših razina državne vlasti. I zbog toga, kolege dragi, a prije nego što odlučimo u kojoj mjeri ćemo tu reagirati, mislim da moramo prvo znati da je zapravo dobro uključiti ih i poduprijeti ih i treba pomoći da se nastavi u Moldovi raditi ovo dobre, hrabre stvari i odvažne stvari. Trebamo ne, a pritom ne možemo gledati i dijeliti sve samo na crno i bijelo ili bijelo i crno. Moramo sagledati sve nijanse kako bi osigurali i zajamčili preživljavanje te suverene države Moldave, da tamo prozapadno orijentacija ne ostane samo jedna deklaracija na papiru, nego da zaživi u stvarnosti. A potom moramo procijeniti svaki pojedini element našeg paketa pomoći koji ide državi kako bi vidjeli što će konkretno vladi koristiti. Ako zaboravimo sav taj kontekst u kojem se one nalaze i procjenjujemo i sudimo samo prema našim briselskim kriterijima, ovo je dobro, ovo je loše, mi ćemo zapravo tu zemlju izgubiti i za je isporučiti Rusiji i ruskom utjecaju regiji. Hvala lijepo. Sada gospodine Schaffhausen molim onu pola minute držite se toga jer moraju riječ dobiti i ostali panelisti a ja bih htjela i nakon vas još intervenirali i sama. Euh, Hvala vam što ste mi dali tih 30 eh, sekundi. Neću govoriti dugo. Htio bih reći kolegi Kelamu prije svega da u, što se borbe protiv komunizma nije mi potrebno davati lekcije ja sam se sasvim sigurno borio protiv komunizma na intenzivniji način nego li on. Ja sam bio e, već 1990. godine e, tamo sam bio e, i pratio Ustavni sud. 1995. ja sam već govorio o tome kada sam pratio predsjednika Širaka. To nema nikakve veze sa <clears throat> zajmom za pronacional. E, I nemojte stvari gledati na sitan i sitničav način, jer vi to gledate tako u svojoj sitnoj glavi. Žao mi je, kolege, molim vas, nemojte sad ad hoc debatu jednu novu otvarati ovdje. Lijepo vas molim, imamo redoslijed i ograničeno vrijeme. Dakle, mislim i slažem se tu sa kolegama Petrisom Mastrovićem i vjerojatno drugima da i nakon ovih intervencija koje smo čuli na našoj panelu diskusiji, mi vidimo i znamo da je stanje vrlo, vrlo komplicirano i u političkim uvjetima. I ne možemo, naravno, ali mislim da smo i daleko od toga, da stvari želimo, pokušavamo ovdje simplificirati i jednostrano sagledavati. Međutim, postoje ne smijemo zaboraviti u svemu tome, toj kompliciranoj situaciji, neke smjernice ih se trebamo držati i koje će nam barem pomoći da krenemo na ovo putovanje procjene stanja u Moldovi. A zatim da pokušamo donijeti pravilno rješenje ili koliko možemo pravilno rješenje i zatim ga provesti. A to znači da vidimo prvo procjenimo koji su točno kako izgleda taj propagandni rat koji se evo odvija i koji su modaliteti tog rata. Ali slušajući sve ono što su kolege kazali i uzimajući posebno u obzir primjedbe gospodina Kelama kako je važno ovdje raščistiti i vidjeti gdje je, kakvo je stajalište stanovništva prema sovjetskoj prošlosti. Mislim da je to jako bitno, posebno u tom dijelu svijeta jer je jako puno tog vezano i proizlazi upravo iz te povijesti. A no, još je važnije, kako ja to vidim, shvatiti da mnoga od središ, srednje i istočnoevropskih društava, mnoga ta društva potpuno tradicionalno i nažalost, ponavljam nažalost, su takva kakva jesu da su prihvatili Putina i da je on bio u stanju onda se njima nametnuti kao veliki vođa, kao e, branitelj, branič i čuvar tradicionalnih vrijednosti. I rekla bih da je to ona maksimalna, apsolutna ironija politike i trenutnog života. Što su dozvolili, da kažemo, bivšem agentu KGB-a da samog sebe prikaže i nametne kao pravog dubokog vjernika i de facto braniča tradicionalnih vrijednosti. A poznavajući povijest, gotovo noviju povijest, u čitavoj toj regiji i znajući barem za dio zločina kojeg su počinile te institucije i te organizacije smatram da je to tim veća ironija. U našem dijelu svijeta su barem, je barem taj dio povijesti dobro znan. Nema tu nikakvog izjednačavanja i nema tu jednadžbe između Rusije i tradicionalnih vrijednosti. Nije Rusija isto što i tradicionalne vrijednosti a zatim još više od toga ne možete Rusiju izjednačiti sa svim slavenskim vrijednostima, tradicijama i svim onim što je slavensko. A upravo na to Rusija polaže pravo da bude to što je jedino i važno i što je slavensko. A to je na to puca i Putin. I uspio je to jedno krivo razmišljanje i to izjednačavanje slavenskog bitka i Rusije u svima unijeti u misli, svima nametnuti u njihove percepcije, a to je zapravo klasičan način ruskog imperialističkog djelovanja. Mi imamo 123 godine zadnje kada se to vidjelo. 123 godine prošlo od zadnje podjele Poljske i ruske okupacije, zatim dobrog podjamljivanja i od, velikog dijela Poljske i, i pripajanja Rusiji. Vi vidite, gotovo svi su i posvuda patili zbog tih borbi i svega što se tu događalo. I onda se šta su na kraju su nas tretirali nas Poljake kao slavenske izdajice da tako kažem. I zaista nakon svega toga možemo samo reći da Rusi ni u kom slučaju nemaju pravo per se govoriti kao sinonim slavenstva u ime svih slavenskih naroda. I evo, ako smo europljani onda to naravno još komplicira stvar. S druge strane smo slavenskog podrijetla i Slaveni. O to još više, kažem, zakomplicirava situaciju. Naravno, vi ste u stranju podrijetlo, jezik, kultura, tradicija, to su te bitne stvari, a ono što mi dijelimo naravno pripada latinskoj, roman, rimskoj latinskoj zapravo civilizaciji povijesti jer e, pogotovo kad je Poljska u pitanju koja je um, jest da je slavenska zemlja ali apsolutno e, katolička, dakle u pitanju je zapadna rimsko-katolička crkva i tu je povijest ponovno jako bitna. Mislim da trebamo u tom kontekstu ponovno razmotriti tako važne teme koje su kršćanske, kao što su kršćanske vrijednosti. I tu se onda obratiti ljudima koji su pravoslavni i deklarirano pravoslavni i žele ostati pravoslavni u Moldaviji, ali i oni imaju pravo pripadati europskoj kulturi, makar to nije crkva latinskog zapadnog tipa. I mislim da upravo prezentirajući pozitivne slike predođbe u Moldavi, na taj način možemo naći najbolji put do tih ljudi i poručiti da zato što su pravoslavni kršćani nisu zbog toga automatski bliži Rusiji. Vidite, sve te veze između pravoslavnih crkvi u Europi još dodatno zakompliciraju stvar, to je jasno. Ali vratimo se kršćanskim vrijednostima, kao što sam rekla. I osim toga, u našoj poruci moramo naći pozitivne elemente za one Evropljane ili da kažemo one Moldovljane koji žele ostati i kršćani i Evropljani. I to na isti način. Jako je teško čisto odrezati između Azije i Europe. Kako ćete tu povući jednu granicu. To je puno, puno kompliciranije od toga, osim geografske granice. A mi smo o tome govorili u našem izvješću o Stratkomu koji je usvojen u parlamentu. Tu smo mi dobro, to smo vrlo, vrlo delikatno i vrlo diskretno spomenuli to pitanje crkvi, dakle zapadnog istočnog tipa, ali mislim da moramo i ovdje naći jedan vrlo pozitivni narativ i vratiti se kršćanskim vrijednostima. Ali, dame i gospodo, ja vas upozoravam, naše vrijeme je ovdje ograničeno. Prema tome, mislim da evo sada naši panelisti će još e, reći nešto na kraju. Da, oprostite. gospođa Kifer. Hvala. Ja bih počela sa ovim opaskama gospodina Kelama koji je govorio o internetskim komunikacijama. znate da sam rekla da je recimo Mandan Sandu imala posto glasova na predsjedničkim izborima, a glavni, njeno glavna zapravo instrument toj predizbornoj kampanji su bili online mediji, jer ona nije mogla sudjelovati prema, medijima koji su bili pod ruskim, e, ruskom dominacijom i također su im bila i druge mogućnosti ograničene unutar Moldave, prema tome ona je išla preko online E, marketinga i online propagande i nadamo se da ona skupina do koje ona dolazila, njena ciljna skupina se sada već stabilizirala i širi se u Moldavi i da ćemo tom putem nastaviti. Gospodin Gale govorio o suradnji. Naravno i mi smo dio mreže mnogih različitih agencija, imamo različite kolege iz drugih zemalja članica koje imaju svoje mreže doma i puno putujemo na puno, puno, puno konferencija i održavamo na životu te naše mreže i da, stalno surađujemo. Ali u pravu ste, mogli bi tu koordinaciju još malo unaprijediti i poboljšati. Kad kad, kad kad dezinformacije uspiju prodriti i do vladinih agencija i bez obzira na sve kad kad je vrlo teško ih se riješiti, to je jako kritično i tu je dobra, vrlo dobra ta suradnja jer se to lakše može raskrinkati. Gospodin Dostinaro je rekao što možemo učiniti protiv ove svemoćne ruske propagande ali mislim da je potpuno jasno iz onog što su rekli kolege Makove i gospođa Morari da neovisni mediji na prvom mjestu trebaju našu potporu u toj borbi i zato je sjajno što Europska komisija razmatra povećanje te pomoći, osim toga razmatra sada i izravnu edukaciju ljudi iz e, predstavnika neovisnih medija. Mislim da bi gospodin Makovej mogao onda još reći da je najveći problem zapravo ona sama strana privrede i poslovanja. Jer vidite da u kojoj mjeri je to pitanje otvoreno za raspravu ne znam, ali činjenica je da ekonomija diktira oglašivačkim prostorom reklamama, kroz to može upravljati medijima što se tamo najbolje vidi. Druga stvar su izvori za naše strateške komunikacije, ne samo u našem timu i dobro vidjeti da trenutno razgovaramo i sa našim e, glavnom upravama za planiranje i koja predviđa još dodatnu pomoć ali da bi naravno nešto i uzvratili za svu tu novce koje dobijemo od poreznih obveznika, onda je bitno da imamo više resursa i kvalificiranih ljudi u samim delegacijama Europske unije koji će na pravi način iskoristiti ta sredstva na terenu, na licu mjesta, jer mi znamo da prvenstveno tu treba kadrove pojačati ljude i tu treba naravno vidjeti koje su onda konkretne koristi za te troškove. Na kraju da zahvalim gospodinu Ostreviću na njegove intervencije jer bilo je tu i političkih stvari koje se trebaju napraviti kako bi se popravila status Evropske unije u njihovoj percepciji, a zatim pojačala borba i opća osjetljivost na korupciju i da shvate kojih razmjera to može dovesti i mislim da Međutim, to ne to nadilazi recimo okvire samo onog odjela kojem ja radim u organizaciji. Ali mogu samo podržati da ako se ne bude nešto na tem političkom planu napravilo, neće biti dobro. I Međutim, znamo da i ono što se tiče tehničkih razina su to stvari koje se moraju direktno za populaciju naprijed. Iako im nisu popularne, nisu baš odmah jasne. Gospođa Morari. Hvala vam koliko riječ utjecaju interneta nekoliko godina vidimo rast korisnika interneta, imamo već novu generaciju koja uopće ne gleda televiziju, to je dobra vijest. Međutim, 80% Moldavaca koristi televiziju kao prvo sredstvo informiranja i tu se nešto mora poduzeti, to moramo uzeti u obzir. Nadam se da će za pet godina situacija biti bolja i dotad će se održati barem još mm, dva, dakle, održat ćemo dva izbora. Mm, govorilo se o podršci uz uvjete. To je jedini način na koji možete pomoći mojoj zemlji. Zadnjih sedam godina Europska unija prema nama bila jako otvorena. Dobili smo pomoć u iznosu od 2 milijarde eura, dakle izravna pomoć koja je ušla u naš proračun i to je doista važno. Međutim, znate li što se dogodilo s tim novcem? On se koristio na transparentan način, učinilo se s njime i nešto dobroga, ali u našoj kakvoj povijesti imamo velik broj slučajeva korupcije. Dakle, ova europska pomoć je nekako dovedena u vezu sa korupcijom, korupcijom na visokoj razini premijer je u zatvoru, su razrađene razne scheme za pranje novca unutar našeg sustava banaka i morate inzistirati na uvjetovanosti. jer ne samo da je ovdje na potporu europskim integracijama utječe ruska propaganda, već i činjenica da je naša elita korumpirana. Vi ste isto zatvarali oči pred slučajevima korupcije. Trebali ste to kritizirati, niste to učinili. I za ljude je to značilo da i Evropska unija, dakle ne kritizirajući znači i sama, odnosno predstavlja korupciju i to se snažno koristilo od strane ruskih medija i doista morate tu shvatiti da snosite u tom smislu dio krivnje. Gospodin Ostrevićus, hvala vam na potpori. Vi ste pitali kako je parlament reagirao na ovu propagandu, reagirali. 2015 su pokušali donijeti zakon e, usmjeren protiv propagande. Tu su, da, to je bilo predloženo od strane demokratske stranke. Oni su organizirali veliku raspravu na temu ruske propagande i ništa se nije dogodilo. Samo je naš kanal zatvorio dakle emisije koje su širile tu propagandu, nitko više. Dakle, bila je riječ samo o raspravi bez e, ikakvog ishoda. Sada čekamo nove amandmane to će nam možda pomoći. Vidjet ćemo kako će novi zakon o audiovizualnim komunikacijama to riješiti. Govori se o minimalnih 8% lokalno proizvedenog sadržaja koji se treba potom plasirati u vrijeme dakle, najveće gledanosti. U reći europskoj perspektivi e, doista europska perspektiva je doista važna, ali neće se postići rezultat bez uvjeta. To će ići na ruku propagandi, onima koji kritiziraju vladu zbog nedostatka transparentnosti i e, reformi. Svakog dana s njihovih kanala e, ćemo čuti e, kritike i na koncu pitanje o Sovjetskoj, o Sovjetskom savezu i koliko je ona popularna. Prema zadnjoj anketi iz 2016. 60% građana žali za propasti Sovjetskog saveza. Evo to je najbolji odgovor na vaše pitanje. To jasno slikava situaciju s medijima. I odgovor gospodinu Bostinaru. Ono što ste rekli vlasniku kafića propaganda. To je manipulacija informacijama. Ja sam suvlasnica tog bara. To je jedna od najotvorenijih platformi u našem glavnom gradu za rasprave, za nastupe oporbe, dakle za predstavnike građanskog društva. Mi ćemo idućeg tjedna održati raspravu o gej pravima. Potom smo održali raspravu o nasilju obitelji. To je najotvorenija platforma za naše novinare ono što ste vi istaknuli se temeljilo upravo na ovom iskrivljavanju činjenica i širenju raznih lažnih vijesti. Mi smo diskreditirani, nazivaju nas ruskim agentima. Dakle, e, to se sve poduzima kako nas se ne bi slušalo. Evo, ja sam kao ruska agentica E, vodila najobjektivniji talk show u svojoj zemlji. E, doista, evo, to mi je bila čast. Hvala. <clears throat> Gospodin Makovej. Molim vas, imamo doista malo vremena, imamo unapred zadan program. Hvala lijepo. Ja bih e, potvrdio ovo što je rekla Natalija, kada je riječ o ovom kafiću, propaganda i ulozi novinara. Veliku većinu odgovora ste već čuli. Ja bih samo, ja bi samo minutu dvije progovorio o budućnosti. Treba se investirati u lokalno, u lokalni proizvod. Jer ovaj ruski proizvod koji se bavi uglavnom zabavom, uglavnom zabavom, on je jako popularan u mojoj zemlji. Tu se investiraju milioni dolara u sadržaj. Zato tim proizvodima treba suprotstaviti moldavske proizvode koji će također biti kvalitetni. Izmjene zakona, koje su se pokušale, koje je spomenula Natalija, stupit će na snagu u listopadu, ali samo ukoliko budemo imali lokalne producente koji će moći proizvoditi kvalitetan program. Potrebno je napraviti ne samo jedan korak, već više koraka kako bi se pomogla distribucija programa na lokalnoj razini, kako bi se pomogli lokalni producenti da izrađuju dakle lokalni e, sadržaj koji će moći suprotstaviti ruskom utjecaju. Također je vrlo važno promijeniti stanje koje trenutno vidimo e, sa, na u sektoru oglašavanja, tamo sada idemo pravi monopol, to se mora dokinuti, a kako bismo došli do neovisnog eh, novinarstva brojne radijske, radijski, e, brojni radijski, televizijski kanali propali su ili će propasti zato što se ne uspijevaju financirati iz reklama. Reklama se dijeli, prikazuje, dakle, u na, na osnovi uređivačke politike i to omogućava razne manipulacije, naročito tijekom izbornih kampanja i tijekom kriza koje se dakle nadovezuju jedna na drugu. Hvala vam gospodine Makovej, hvala vam što ste doista bili disciplinirani u svom izlaganju. Molim vas da zapješćemo našim gostima. prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala lijepo.

Colleagues, please be seated. Uh, we are going... Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. Tu ćemo predstaviti suradnju trećih zemalja u misijama zsop a Mm, fokusirat ćemo se na dva slučaja, dakle na Norvešku i na Gruziju. Doista mi je čast i zadovoljstvo predstaviti vam e, jednu europsku instituciju koju predstavlja gospođa Klara Gansland, načelnica odjela nadležnog za dakle ZSOP programe i sporazume, ispričavam se, kaže predsjednica, partnerstva i sporazume, dakle unutar Europske službe za vanjsko djelovanje. Potom je tu veleposlanica Ingrid Šulerud, zamjenica šefa misije Norveške pri Evropskoj uniji. I na koncu gospodin Irakli Kohašvili, koji dakle je civilni predstavnik Ministarstva obrane Gruzije pri Evropskoj uniji. Sam je to dobro rekla? Jesam. Dakle, dame i gospodo, imamo nešto manje vremena na raspolaganju, ali sigurna sam da će ova rasprava biti jako zanimljiva. I bez odgađanja dajem riječ e, na gospođi Gansland, potom veleposlanici Šuleru te gospodinu Kohašviliju. Izvolite. Hvala vam. Dobro jutro svima. Hvala vam što ste nas pozvali da bismo s vama raspravljali o suradnji sa trećim zemljama u misijama ZSOP-a. Prije svega nekoliko riječi o općem kontekstu. Dakle, tijekom prošle godine smo vidjeli napredak u suradnji, te da su evropski partneri nastavili sa davanjem aktivne pomoći našim e, sigurnosnim i obrambenim politikama. Imamo dijalog koji se proširio na razne razine od konsultacija na visokoj razini između Pedra Serana sa svojim sugovornicima pa sve do organizacija te suradnje na razini odjela. E, svrha tog dijaloga jest podjela informacija te planiranje u području sigurnosti i obrane. Također, razumijevanje među partnerima, dakle tu razmjenjujemo naše procjene vezane uz sigurnosne rizike. dakle, kako raspravljamo i olakšavamo sudjelovanje e, trećih strana u našim misijama za SOP-a. u tom smislu Treće zemlje daju značajan e, doprinos u smislu kapaciteta i osoblja naših e, misija za SOP-a. I ovdje bih naglasila e, sudjelovanje jednog gruzijskog kontingenta, dakle koji sudjeluje u naše dvije misije, te je tu fregata dakle koji sudjeluje u operaciji Atalanta. Tu je podrška obavještajnih službi, dakle SAD, operacija Sofija, te medicinska potpora koju pruža Srbija e, u svim misijama obuke EU-a. E to je doista važan doprinos. Dakle, da se prisjetimo nekih razloga za ova partnerstva e, unutar e, ZSOP-a? Zbog čega ih razvijamo? Pa to nam omogućava blisku suradnju, na taj način povećavamo interoperabilnost i također to doprinosi podjeli sigurnosnog tereta. Potom je tu dijalog, operativna suradnja koji mogu pomoći e, razvoju povjerenja i mogu omogućiti bolje usklađenje sa Europskom unijom. To je jako zanimljivo e, za one, za one zemlje koje se žele približiti Europskoj uniji. To također može pomoći Europskoj uniji da dođe do stručne ekspertize, kao što sam već spomenula. Ova partnerstva također mogu biti način da se nadalje razvije suradnja sa relevantnim zemljama, da se izgradi njihova otpornost i to također može pomoći sigurnosti dimenzije Europske unije. Što se tiče trenutne situacije, koliko pogledamo, dakle, ožujak ove godine imamo 13 zemalja partnera koji sudjeluju u devet misija ZSOP-a to obuhvaća oko 500 osoba. To je slika trenutnog stanja, zato što se ove brojke razlikuju dakle, u različitim vremenskim razdobljima i to zbog rotacija i tako dalje. Kao što sam već spomenula, ovdje nisu važne samo brojke, već ono što te zemlje mogu pružiti. Kada pogledamo EUTM, RCA, dakle tu smo odlučili pozvati treće zemlje. Dakle, 18. svibnja prošle godine je odlučeno da se tu pozove devet zemalja. Između tih devet zemalja imamo Gruziju i Norvešku. Gruzija je tu dala značajan e, doprinos, dakle, u ljudstvu. Gospodin, predsjednice, ja bih se sada obratila gruzijskom kolegi i rekla nekoliko riječi o našoj suradnji sa Gruzijom. Žela bih izraziti e, zadovoljstvo sve boljom e, suradnjom s tom zemljom u području ZSOP-a i pohvalila bih e, njihov doprinos našim misijama, naročito dakle njihovo sudjelovanje u misiju, misiji RCA, dakle u Srednjoafričkoj republici. Oni su tamo uputili svoje osoblje Također bih ohrabrila Gruziju, dakle da zadrži na ovoj razini svoje sudjelovanje u našim misijama za SOP-a i ukoliko mogu da pošalju dodatno osoblje na neke druge misije. Od nove suradnje imamo svi velike koristi u smislu kapaciteta partneri dakle daju svoj doprinos u smislu kapaciteta, tu je dakle pitanje interoperabilnosti, razmjena iskustava, ali i sudjelovanje trećih zemalja također pomaže legitimitet za SOP jer pokazuje da ovdje nije riječ samo o projektu Europske unije, već da su ovo uključeni i drugi partneri. Kada pogledamo uh, budućnost u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju unutar politika, dakle, vezanih za istočno partnerstvo. Mi tu gledamo proširiti suradnju i omogućiti Europskoj uniji da ovdje bolje razvije kapacitete u neposrednom susjedstvu. Također moramo vidjeti što je moguće učiniti u razvoju civilnih kapaciteta koji su potrebni za misije za sop Također, tu je naša misija monitoringa EUMM, dakle na terenu koja je tamo do prosinca 2018. govori o značaju suradnje Europske unije i Gruzije. Na koncu pozdravljamo dovršetak pregovora o sigurnosnim pitanjima koje će omogućiti dakle nove mogućnosti u razvoju naših bilateralnih odnosa. Dakle, što se tiče Norveške, pozdravljamo njihov doprinos ZSOP-u. Norveška je naš partner, dijeli evropske vrijednosti. Doista cijenimo dugoročno partnerstvo s ovom zemljom, njezinu potporu i njezin doprinos savjetodavnoj misiji Europske unije u Ukrajini. Spremni smo na daljnju suradnju i predlažemo da se istraže dakle, druga područja e, moguće suradnje na razini stručnjaka Također bismo ohrabrili Norvešku da zadrži dakle, trenutno sudjelovanje u našim misijama za SOP-a. Te ju pozivamo da se eventualno uključi dakle, u misiju u Srednjoafričkoj republici. Dakako sudjelovanje u misijama ZSOP-a može obuhvatiti više od opreme i osoblja, tu je, tu su, tu moguća financijska potpora i to može utjecati na, na situaciju na terenu, tu se mogu financirati projekti koji se dakle mogu pridodati našim misijama obuke, a i može se pomoći razvoj kapaciteta. Mi redovan dijalog e, sa Norveškom vezano uz pitanja sigurnosti i obrane. To su prilike da se porazgovara o izazovima na području sigurnosti i da se razmijene mišljenja. Kao zemlja koja nije u Europskoj uniji, e, Norveška pripada dakle, grupi zemalja koja se sastaje po posebnom formatu. Imamo dakle format plus 7, tu je format plus 9. Dakle, riječ je o odborima koji se sastaju na temu sigurnosnih izazova i obuhvaćaju zemlje članice NATO-a. Imali smo jedan takav e, sastanak 2016. godine i to je bila prilika za razmjenu mišljenja vezano uz sigurnosna pitanja, pitanja obrane, tu smo obuhvatili situaciju u Libiji i Siriji. A žao mi ako sam možda bila nešto duža u svom izlaganju, htio sam biti sveobuhvatna jer doista cijenimo ovu suradnju. Hvala vam lijepa, gospođo Gansler. Sada bih dala riječ veleposlanici Šuldar. Hvala. Poštovani zastupnici, hvala vam što ste me pozvali da se danas obratim pod odboru za e, sigurnost i obranu. E, zaista mi je to velika čast. Dopustite mi da vam kažem najprije par riječi o norveškoj situaciji i e, zatim ću govoriti o e, samim operacijama i zajedničke sigurnosti i obrambene politike. Norveška e, surađuje na pitanjima obrane i sigurnosti na dobar i raznovrstan način. Htjeli bismo to još povećati. I postoje operacije za p-a sop gdje bismo mogli učinkovitije surađivati i biti uključeni već u raniju fazu planiranja. Današnja su vremena, vremena previrenja i složena. U Europi već dugo nije bilo tako složene situacije. Preko Atlantska veza i NATO bit će zaista okosnica norveške politike sigurnosti i obrane. Treba nam više, a ne manje suradnje u ovoj situaciji. Norveška zaista želi surađivati s Evropom i e, želimo to napraviti i e, putem e, našeg sudjelovanja u e, europskom ekonomskom području i u vijeću Europe. Imamo vrlo blizak dijalog i o vanjskoj i sigurnosnoj politici, pitanju pravosuđa, e, unutarnjim poslovima i obrani. I mi smatramo sebe bliskima i e, e, bliskom zemlju Europskoj uniji koja s njom surađuje Danas naš pod predsjednik, danas naš ministar vanjskih poslova zajedno sa visokom predstavnicom Mogherini predsjedava sastankom o palestinskoj ekonomiji. Naše drugi visoki dužnosti danas je s predsjednikom Junkerom. Drugim riječima mogla bih vam dati još mnogo primjera naše stalne suradnje i dijaloga sa Europskom unijom. Norveška će izdvojiti otprilike 15,8 milijuna eura, otprilike 15 europskih država kao vid naše potpore. Naša vlada nedavno je najavila da će intenzivnije surađivati i sa europskim zemljama i mi smo to rekli u Bijeloj knjizi i mi želimo mir i sigurnost u Europi jer to je i naš mir i naša sigurnost. Norveška je zemlja koja je najsjevernija zemlja u Europi. Imamo ogromne pomorske granice e, koji to pomorsko područje zaista je bitno za našo gospodarstvo i naše blagostanje Imamo i kopnene i pomorske granice s Rusijom. I e, tu također imamo vrlo aktivnu sigurnosnu politiku. Norveška je nedavno usvojila plan za obranu gdje je za 2017. godinu značajno povećala izdvajanja za proračun obrane i to za razdoblje od sljedećih 20 godina. To je vrlo jaki znak da Norveška ozbiljno uzima sigurnost svoje zemlje, ali i svojih saveznika. Okosnica e, za našu obrambenu i sigurnosnu politiku je NATO, baš kao što je to slučaj i s većinom europskih zemalja. Uspjeli smo se na Transatlantski savez e, već E, desetljećima, a učinit ćemo to i u sljedećim desetljećima. Norveška je dakle partner koji razmišlja na isti način e, kao i vi po mnogim pitanjima vanjske politike. Pozdravljamo jačanje veza između NATO-a i e, Europske unije. To će samo pojačati prekoatlantsku sigurnost. Mi imamo u Norveškoj ista vrijednosti i iste vizije, ali imamo na raspolaganju drugačije instrumente da se s njima nosimo. E, želimo surađivati na područjima gdje NATO i EU unija mogu e, biti e, dobra nadupota jedni za druge. Od borbe protiv E, kiberkriminaliteta, borbe protiv terorizma i sigurnosti na moru. Mm, mi smo partneri koji razmišljaju na isti način, a mnoga ugrožavanja međunarodnog prava e, su e, nešto što su izazovi s kojima se nosimo i mi i vi kao evropljani. U svijetu koji je sve više integriran, moramo početi razmišljati o našim sigurnostima i izvan europskih granica. Došli smo do zaključka da moramo imati e, bolje e, spregu među različitim instrumentima su koji su nam na raspolaganju u vanjskoj i sigurnosnoj politici. Prošli tjedan u Norveškoj smo usvojili e, bijelu knjigu u kojoj želimo intenzivniju suradnju na planu sigurnosti s europskim zemljama i Europskom unijom. Želimo pridonijeti da se riječi nestabilna situacija na istoku i jugu Europe, a i dalje želimo zadržati i ojačati našu prekoatlonsku suradnju. Želimo e, pridonijeti rješavanju situacije u krhkim zemljama na sjeveru Afrike, u Sahelu. I više ćemo izdvajati u tu regiju, a otvorit ćemo norveška veleposlanstva u e, Maliju i Tunisu. Već ih imamo u Alžiru i Maroku. Drugi važan aspekt bijele knjige jest tjesna suradnja na planu politika sa Europskom unijom, e, uključujući i planiranju i sudjelovanju u misijama zsop Norveška je od 2002. godine aktivno u njima sudjelovala. 2004. godine Europska unija i Norveška potpisali su okvirni partnerski sporazum za sudjelovanje u takvim misijama. Dobili smo pozive od Europske unije da se pridružimo misijama e, u određenim slučajevima. Okvirni sporazum omogućuje bolje upravljanje našim e, doprinosima, tim misijama. Međutim, otići u tako riskantna područja znači i veliku odgovornost kako za Europsku uniju, tako i zemlje koje daju e, svoje jedinice. I e, to je tim važnije kad se radi o trećim zemljama. Mi moramo imati redovnu i neograničene informacije i to još od ranih faza kako bismo mogli e, u ranoj fazi odlučiti hoćemo li sudjelovati u toj misiji ili neće. I naš parlament treba u to biti uključen, što je nešto što Europski parlament vjerojatno može dobro razumjeti. Htjeli bismo biti uključeni od ranih faza planiranja operacija. Norveška nije dio Europske unije i zato ne sudjeluju u donošenju odluka, zato je puno važnije da te odluke može oblikovati. Jedan od načina jest da se e, odbor e, država koji e, daju postrojbe proširi i mislimo da bi treće e, zemlje mogle i drugačije surađivati, a ne samo e, slati ljude. E, mogli bi biti i financijske i druge pomoći kao mogućnost što bi bilo e, što će povećati doprinos tih zemalja a isto tako i podijeliti raspodjelu tereta. E, već smo sudjelovali u operacijama na Kosovu ili pak u Adenskom zaljevu. Znamo da je Europska unija itekako cijenila našu suradnju države članice Europske unije i e, države domaćini. A, m, naši e, postrojbe donesu to iskustvo kada se vrate u Norvešku. jedno od najvažnijih načina na koje mi sudjelujemo u e, pomoći obrani i sigurnosti jest upravo u tim misijama. Mi želimo e, dijalog sa Europskom unijom i državama članicama po pitanja sigurnosne i obrambene politike. Europska služba za vanjsko djelovanje e, ima formate plus 7 i plus 9 za koje smatramo da su korisni formi baš kao i vojni odbor Europske unije. I također želimo sudjelovati u, u radu vojno-civilne skupine. Mislim da moramo raditi na što češćem i boljem dijalogu. E, zaključno želim reći da potravljamo napore koje vidimo u Europskoj uniji da bi se razvio strateški pristup suradnje između Europske unije i strateških partnera na planu vanjske i sigurnosne politike. Mnoge od ovih stvari na koje sam se sada usvrnula već su stvari o kojima se raspravlja, što je zaista ohrabrujuće. To je u potpunosti u skladu sa većom suradnjom koje e, je izložena u novoj bijeloj knjizi norveške vlade. I e, želimo surađivati i s europskim državama i s europskim parlamentom i e, izraditi ono što stoji u novoj bijeloj knjizi o sigurnosti i obrane norveške vlade. Hvala vam, poslanice, na ovom sveobuhvatnom E, informiranju o tome kako e, sustav funkcionira u Norveškoj. A sada e, ću dati riječ gospodinu Irakliju Korašviliju iz Gruzije. Hvala lijepa. Dobro jutro pozivam, pozdravljam sve članove odbora za sigurnost i obranu. Zaista mi je drago da vam mogu objasniti kako Gruzija sudjeluje u misijama ZSOP-a. Objasnit ću vam to ukratko, gdje smo i kada sudjelovali, dati vam statističke podatke kao i rezultati sudjelovanja u misijama. E, sasvim sigurno znate da smo mi opredjeljeni za euroatlantske integracije i da to uživa potporu našeg javnog mnjenja. E, Gruzija i Europska unija imaju ambiciozni program suradnje i e, među ključnim perspektivama suradnje s Europskom unijom e, nalazi se i produbljivanje na planu zajedničke vanjske i sigurnosne politike, a naročito sudjelovanje u misijama zsop a što je jedno od gruzijskih prioriteta. Možemo zato dati različite razlike, razloge. Prije svega, osjećamo se dijelom europske obitelji želimo raditi na izgradnji zajedničke sigurnosti. Vjerujemo da Europa mora biti jedinstvena, cjelovita i u miru. S obzirom na e, sadašnju situaciju u svijetu, mnogo toga više ne poznaje granice u e, prostoru i vremenu. Nacionalna sigurnost dakle počinje van naših granica. Nažalost, e, naš sjeverni susjed je e, izvršio agresiju koja je rezultirala misijom Europske unije u e, našoj zemlji. Mi se zaista zahvaljujemo toj misiji jer ona pridonosi stabilnosti naše regije. A s naše strane mi također radimo sve napore kako bi se održala sigurnost u regiji, a i šire. Ali e, Gruzija nije samo ona koja koristi e, sigurnost, već je i daje. I to je dakle jedan od razloga, jedan od bitnih razloga sudjelovanje u ZDSOP emisijama je vrlo dobra za naše vojnike. Oprostite što vas prekidam, ali možete li malo usporiti jer e, prevoditelji ne uspijevaju slijediti. Dakle, konačni razlog e, koji bih htio izniti jest iskustvo koje smo stekli sudjelujući u misijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike. To iskustvo je vrlo bitno za nas jer na taj način se jačaju kapaciteti i sposobnosti e, gruzijskih e, vojnih snaga. E, gruzijske oružane snage imaju značajno iskustvo u sudjelovanju u misijama E, podrške i održavanja mira, počeo od 1999. godine. Bili smo na Balkanu, u Perzijskom zaljevu i u Afganistanu. Od 2015. godine potpisali smo okvirni sporazum o sudjelovanju sa Europskom unijom, kojim se dakle daju temelji našeg sudjelovanja u misijama ZDSOP-a. Po prvi puta smo u lipnju 2014. godine e, poslali naše postrojbe u takve misije. Želim ukazati na činjenicu da smo e, razmislili čitavu e, jednu četu od oko 150 ljudi koja je radila s našim francuskim kolegama. Mi smo ostali sve do kraja misije i e, nastavili smo e, e, tamo raditi nakon što je misija produljena. Nakon što se krenulo s novom misijom e, u Africi, mi smo tamo poslali pet ekipa sa po pet e, vojnika. A sada šaljemo jedan vod sa 35 ljudi koji e, će ostati u misiji e, sve dok se ta misija ne završi, misija UTM RCA. Dakle, misija nadzora u Srednjoškoj republici. Bili su to to razlozi za sudjelovanje e, u takvim misijama od strane Gruzije. I e, e, htio bih se sada osvrnuti na suradnju imamo i jednog časnika za vezu u Maliju E, i mi ćemo ostati tamo do kraja same misije, a to je do svibnja 2018. godine. Ponosan sam što mogu reći da smo sudjelovali i u civilnoj misiji Europske unije gdje je naš e, stručnjak bio u Ukrajini godinu dana. Moram sada preći na zaključke i pouke sudjelovanja u tim misijama. Naišli smo na neke probleme prilikom razmještanja u tim misijama, ali moram se zahvaliti na veliku potporu evropskih zemalja, kao što su bile Francuska, Njemačka, Švedska i Ujedinjena kraljevina. E, sve te misije e, su bile važne, a također nam je i Litva bila pomogla da riješimo probleme i da uspješno dovršimo ili nastavimo sudjelovanje u tim misijama. Što se prirode takvih misija tiče, e, glavni problem jest planiranje i vremenski rokovi kao i razmještanje na terenu. Naime, za treće zemlje to je teže nego za zemlje Europske unije. One moraju najprije donijeti političku odluku da e, dođu u tu misiju. S druge strane, Europska unija mora potvrditi da želi da oni sudjeluju u toj misiji a tu su dakle i pravne i stručni aspekti. Sve to treba vremena da se napravi što uzrokuje kašnjenja. Značajan problem za gruzijski kontingent jest strateški e, zračni e, most zato što su naše sposobnosti na tom planu relativno male. A Isto tako u našem radu moramo davati e, i e, potporu jer nije uvijek lako e, izdvojiti odgovarajuće snage. Imali smo ponekad problema izvršavanjem zadataka na terenu. Ponovno ću reći da se to uspješno riješilo zajedničkim naporima i profesionalnim pristupom osoblja Evropske unije. I za kraj želim reći da je za, imamo veliku e, potporu za takve misije u našem javnom mnjenju. Imali smo sasvim e, ciljane kampanje o tome e, i koristili smo i masovne medije i društvene mreže i izrađivali e, letke na tom planu. A e, sporazumi poput sporazuma o e, pridruživanju i stabilizaciji partnerstvu i slični programi su nešto što nam je jako dobro došlo. Gospodine Kohašvili, hvala vam na prezentaciji. A sada bi otvorili raspravu. Hoće li gospodin Galer nešto dodat? Da, evo, zanimljivo je što se moram drugi put danas ispričati. I e, danas imam jako puno stvari koje se paralelno odvijaju. Međutim, tema je vrlo zanimljiva. A ja sam upravo predsjedao zadnjem sjednici u okviru našeg tuniskog tjedna, tjedna Tunisa. A sad s obzirom da je Tunis u našem južnom susjedstvu i vrlo blizu različitim izvorima krize i kriznim žarištima, mislim da bi oni mogli biti kandidat za neke mesije naše ZVOP-a. To, sad toliko da povežem to sve što se paralelno događa, samo zato sam to primijetila no ja svakako pozdravljam što imamo ovdje predstavnike Norveške i Gruzije. Norveška kao puni član NATO, zatim Europskog gospodarskog prostora, pa Schengena i NATO-a. I mislim da Norveška dijeli s nama vrijednosti i vrlo je povezana s nama, a Gruzija eto i sudjeluje u tolikim misijama. To samo dakle u, Gru, u Gruziji su me već dva put pitali za moja iskustva jer mi smo posjetili e, više puta Evropsku promatračku misiju tamo i pitali su me kakva izgleda zapravo situacija i kako izgleda situacija na granicama sa okupiranim teritorijima u tom zemlji i doista je dobrodošlo i pozdravljamo vaše sudjelovanje u takvim misijama Evropske unije. Jer to je jasno su dobre pripreme, da kažemo, sljedećih integrativnih koraka, da to tako kažem. Jer kad znate kako stvari funkcioniraju, kako se odvijaju iz svojih iskustava u različitim misijama, onda ćete znati naravno i kako ćete dalje na svom terenu postupati. Zato mislim da je jako dobro da surađujemo s vama i da ste se vi obvezali i preuzeli ozbiljno svoje obveze sudjelovanja u zajedničkim misijama. E, nemam zapravo nekih posebnih pitanja Gruzi, osim da li ste, da vas pitam, da li ste zadovoljni sa sadašnjom situacijom i sa onim u čemu sudjelujete i što radite ili vas realnosti na tlu malo previše okupiraju, prenaporne su vam i da li možda bi trebali Evropska unija biti kako bi rekli susretljivija glede financijskih aspekata jer koliko ja znam imamo samo onaj atenski mehanizam za financiranje takvih operacija i da li je to dakle za vas dovoljno ili bi trebali tu malo više izaći vam u susret. Dakle, mene zanima kakva je vaša konkretna situacija e, sa sudjelovanjem tim misijama i kako vam, kako vam se čini. A što se tiče Norveške, tu zbilja nemam nikakvih sumnji. Znam da ste apsolutno u stanju sami financirati sve te operacije. Hvala. sada gospodin Štetina. Hvala lijepo. Ja ću govoriti na češkom, dame i gospoda. I imala sam pitanje za gospodina Garašvilija. I to zato što sljedećeg tjedna upravo idem u Tbilisi kao član izaslanstva parlamentarnih zastupnika i tamo ćemo raspravljati upravo o pitanjima sigurnosti kao jedna najvažnija tema. Vi ste govorili o gruzijskim vojnicima u evropskim misijama. Ali volio bih vas podsjetiti na još jedno područje suradnje. Znamo da u Ukrajini postoji jedan dobrovoljni bataljun, čak nekoliko do, bataljuna dobrovoljaca i u Donbasu pače. I znam da u tim jedinicama ima i gruzijskih vojnika, ali i građana država Evropskih unije. To naravno nisu službeni predstavnici svojih država, nego su dobrovoljni dobrovoljni borci, dakle na dobrovoljnoj bazi koji se bore za neka svoja uvjerenja. Oni pomažu obrani Ukrajine od ruske agresije. Je li to doista tako? To je Dakle, moje pitanje, ili je Gruzija već postala i službeno involvirana, ili je službeno se, dakle, povezala sa Ukrajinom u borbi protiv ruske agresije. Znači, to me zanima kakav je oblik gruzijskog angažmana, da li je to isključivo dobrovoljci gruzijski koji su samo inicijativno pristupili takvim dobrovoljačkim bataljonima ili je Gruzija je to službeno postala vojnim saveznikom. I zatim, da li Gruzija ima i još neke druge oblike popružanja pomoći Ukrajini osim ovih dobrovoljnih boraca? Hvala gospodin Kuzov. Hvala lijepo. Ja bih eh, isto postavio rado jedno pitanje. Dakle, sve smo sad ovdje čuli o Gruziji i Norveškoj. Međutim, moje pitanje ne bi li se mogle i druge zemlje u to sve skupa involvirati. Znam da je to možda malo paradoksalno kad govorimo o trećim zemljama koje se angažiraju. Evo, primjer Gruzije. Recimo, sudjeluju u nekim misijama od 2008. Pa ne znam, nije li to možda samo po sebi kontradiktorno da u 2008. teče misija Evropske unije unutar Gruzije, a onda Gruzija s druge strane sudjeluje u, tim misijama sama drugim europskim i drugim zemljama. To me zanimalo. Hvala. Sada kolega poljski zastupnik. Da, hvala. Prvo sam htio izraziti svoje veliko zadovoljstvo zbog toga što sve uže i snažnije surađujemo sa državama poput Norveške i Gruzije. Gruzija je, po mom mišljenju, jedna od vrlo važnih zemalja za Evropsku uniju. Mogla bi biti ključni partneri za političko i vojno politiku i pitanja na jednoj vrlo, vrlo teškoj i kompliciranoj regiji. A što se Norveške tiče, ja sam kao ministar kulture već stekao jako dobra iskustva sa angažmanom Norveške kod spašavanja kulturnog nasljeđa, kulturne baštine, primjerice u Poljskoj. I doživio sam i proživio kako se Norveška sjajno i žestoko angažirala sa vrlo, vrlo stručnim suradnicima e, na upravo spašavanju te kulturne baštine. Zato mi je tim draže da se ta naša dobra suradnja nastavlja. Međutim, imam osjećaj da sami kanali komunikacije nisu još možda na adekvatnom nivou, da poprate tu sjajnu suradnju, mislim da bi se oni trebali još malo razviti. E, sad glede Gruzije, jedno pitanje našem gostu. Mi znamo da Gruzija ima dva vojno gledano vrlo važna susjeda sa sjevera, e, Rusiju, s južne strane Tursku. I zato me zanima kako danas u Gruziji procjenjuju stanje u Turskoj danas, posebno s aspekta sigurnosti. I zatim kako izgledaju tu komunikacijski kanali, pogotovo glede e, suradnje u okviru NATO-a. Da ja bih samo htjela ovdje napomenuti da smo jučer imali prilike za razmjenu e, mišljenja sa glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenberga, Stoltenbergom, koji je ovdje dakle inače redovno dolazi pred e, zajednič, zajednički sastanak sa Sedom i Afetom i upravo je govorilo se jučer o novim modalitetima suradnje NATO-a i Europske unije nakon zadnjeg samita Europske unije. I on tom prilikom smo smo upravo o tome govorili, a sad me zanima recimo kakvu suradnju zamišlja Norveška glede kibernetičkog i ratovanja ili ratovanja informacijama, svim hibridnog ratovanja. To je možda malo, jedan da kažemo, malo odvojeno od naše glavne teme, a to su zajedničke misije ZVOP-a koje mi visoko cijenimo, ali isto tako jedno relevantno pitanje. Mi znamo da smo u okviru ovih ZVOP-a misija posjetili Ukrajinu gdje smo se sreli sa nacionalnim predstavnicima i razmijenili mišljenje a kod Gruzije smo imali SEDE-ovu misiju u Srednjoafričku republiku 2015. godine i tada smo imali priliku e, razmijeniti mišljenje sa svim gruzijskim sudionicima u toj misiji kao i preš, prošle godine za vrijeme posjeta Maliju gdje smo mogli na terenu, na licu mjesta, e, da kažem, evaluirati gruzijski doprinos e, u zajedničkoj misiji Evropske unije. I to su bile sve vrlo, vrlo zanimljive iskustva i zahvaljujem u tom smislu i našim panelistima. A sada ih molim da se osvrnu na ove komentare koje su čuli od naših zastupnika. Možda prvo gospođa Gansland, istim redosljedom, potom veleposlanica Šulrud, a zatim gospodin Gargašvili, kako, istim redoslijedom kako su nam prezentirali e, ovu temu. Hvala. Što se tiče ovih pitanja, ako bismo pozvali, da li bismo pozvali u te misije i druge treće zemlje. Mm, ako vas smijem podsjetiti, mi već imamo 18 tih sporazuma o sudjelovanju koji su realizirani, a ovdje su svi govornici i panelisti o njima govorili. Ti su sporazumi baš eh, jako dobri indikatori za raspoloženje na objema stranama i na strane Evropske unije i na strani potencijalnih eh, onih sudionika i onih koji doista već sada sudjeluju. I ti sporazumi nam omogućavaju da ih i pozovemo u konkretne misije. Međutim, treba naglasiti da činjenica da imamo jedan ugovor o suradnji, to ne znači da suradnja ide automatski, nego se svaki puta moraju nadležni politički i sigurnosni odbori u zemljama članicama donijeti ad hoc odluke da vide da li će te treće zemlje posebno pozvati u neku novu operaciju i da li će se neka nova operacija uopće ili misija pripremiti jer imamo jako puno operacija i misija koje su samo za članice Europske unije. A čak i kad dajemo ponudu da se sudjeluje predonese misije onda se to mora još e, sa nacionalne strane te treće zemlje tek odraditi, oni se moraju složiti i organizirati svoje sudjelovanje. Dakle, to je vrlo opsežan jedan posao, ali naravno postoje namjere da ponovim i stalno se to događa. Dakle, da imamo i neke nove i druge, treće zemlje koje sudjeluju. A sada da se vratimo na ovu činjenicu da, koju ste sami istaknuli, da Gruzija s jedne strane e, dakle na svom terenu, na svom području ima jednu EU misiju koja traje, a s druge strane sudjeluje sama sa svojim ljudima u nekim mm, EU misijama u trećim zemljama. Ali mislim da to samo pokazuje da Gruzija, ono što smo rekli, s jedne strane i koristi našu, dakle korisnik je mjera naše sigurnosne politike, a s druge strane prepomaže u provođenju, ostvarenju i stvaranju te sigurnosti kroz znači, te naše zajedničke mjere. I upravo sudjelujući u različitim mirovnim operacijama i ostaloj pomoći koju nam je pružila. Prema tome ja tu ne vidim nikakav, pa- nikakav, nikakvu kontradikciju, niti paradoks. E, gospođo veleposlanice Šulerud, da počnem sa e, prvo sa jednom zahvalom članovima SEDE na vašem radu. Mi visoko cijenimo suradnju s vašim pododborom kao i posebno općenito što cijenimo suradnju sa europskim institucijama, posebno naš dijalog s parlamentom europskim. Glede ovog vašeg pitanja o kibernetičkom kriminalu i hibridnim oblicima rata, mislim da vam u ovom času ne mogu dati preciznije odgovore, ali mi ćemo sasvim sigurno o tome još govoriti i vratiti se tome, jer to su ova nova područja koja treba ojačati upravo u okviru EU-NATO suradnje i mi imamo i u Norveškoj smo već donijeli jednu bijelu knjigu o tome kako to želimo ojačati. Čim parlament završi svoju raspravu i o bijeloj knjizi Europske unije o jačanju tih oblika e, suradnje, dakle borbe protiv tih oblika kriminala i novog ratovanja, onda ćemo naravno se vratiti na tu temu. Hvala gospodin Gubašvili. Hvala lijepo. Hvala vam na ovim zanimljivim pitanjima. Ja ću pokušati govoriti o svim pitanjima meni upućenim, ali s obzirom da sam dolazim iz sektora obrane u našoj zemlji, onda moram reći da će to vjerojatno ograničiti mm, dubinu moje političke analize, to je jasno jer ja sam ipak iz obrane. Dakle, što se tiče našeg aktivnog sudjelovanja u misijama ZVOP-a, tu napominjem da mehanizam, atinski mehanizam sasvim dobro funkcionira za nas i mi smo čak i onda kad dajemo bitan doprinos različitim misijama mi financijski gledano smo dobro pokriveni a osim toga postoji uzajamni fond zajedničke sigurnosne i obrambene politike koje se zajedničkim upravlja upravom i tu u tom fondu se isto onda preuzima dio troškova za naše sudjelovanje u ZVOP-ovim misijama. A nadalje da spomenem što se tiče generalnog štednje koja je na snazi, to je nešto što se i na nas posebno odnosi u Gruziji, na naš obrambeni sektor i mi jesmo relativno ograničeni, ali nekako funkcioniramo. Zatim, gospodine Stetina, hvala vam na vašim pitanjima i jako mi je drago, kao što ste rekli, da ćete uskoro već sljedeći tjedan ići u misiju u Tbilisi i nadam se da ćete tamo provesti jedno vrlo ugodno vrijeme. i Mi smo uvijek sretni pozdraviti i dočekati naše prijatelje. E, dakle, glede vašeg pitanja u vezi Ukrajine. Ukrajina je odavno prijatelj Gruzije, mi smo u prijateljskim odnosima, ali ne postoji nikakva službena potpora, bojna pomoć koju bi Gruzija pružala Ukrajini. Neslužbeno, to jasno su upravo ti dobrovoljci. Dakle, mi imamo za sada jedinu suradnju u bilateralnom ugovoru o suradnji u obrani, a koji uključuje recimo razmjenu iskustava, zajedničke edukacijske mjere, trening ili uzajamne posjete, ali to je sve. No, mi sudjelujemo, kako ponovno napominjem, u misiji ZVOP-a i tu naše ministarstvo E, obrane izravno šalje ljude, dakle sudjelujemo u toj misiji ZVOP-a e s Europskom unijom u Ukrajini. A što se tiče ovih dobrovoljaca o kojima ste govorili, ja tu zbiljam ne mogu ništa komentirati jer službeno to nije ništa, to je potpuno neslužbeno ako ljudi odlaze iz uvjerenja i pomažu Ukrajincima ali tamo nema aktivnih vojnika gruzijskih oružanih snaga koje bi u bilo kojem službenom priznatom obliku došli od Gruzije kao da su poslani, raspoređeni. Zatim, vaše pitanje, hvala na pitanju u vezi Turske i naše procjeni tamo stanja. to moram napomenuti da je Turska i naš strateški partner, vrlo važan partner i jedan od najbitnijih zapravo partnera koji doprinosi jačanju obrambenih kapaciteta Gruzije. Od kad je stekla 90. godina svoju neovisnost. Od onda imamo te vrlo dobre partnerske odnose sa Turskom i oni daju doista posebno važan doprinos razvoju našeg gruzijskog ministarstva obrane cijelo to vrijeme. A ta naša dobra partnerski odnos traje i dalje, razvija se i uvjeren sam da ćemo i dalje ostati za, tak, tako kažemo, kako rekord za vječnost, vrlo bitni i uski e, strateški partneri s Turskom. Hvala vam i time bih zaključio. E, Hvala vam gospodine Kohašvili. Ovime dolazimo do kraja ove rasprave. Dozvolite mi da zahvalim našim uvaženim gostima na njihovim zanimljivim izvješćima, dakle, u suradnji u misijama za SOP-a, što smo predstavili planove i načine da se naša suradnja poboljša. Gospođu Kansland, e, nadamo se e, vašim daljim izvješćima o razvoju situacije. I zasigurno ćemo u sklopu sličnih rasprava predstaviti druge partnere. E, zahvalimo našim gostima pljeskom. Conclude this